sljedeći puta to ćemo učiniti na propisan način. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu izvjestitelju. Time zaključujemo raspravu, a glasovanje će se održati u srijedu u podne. Sljedeća točka na dnevnom redu su jednominutni govori. Dajem riječ gospođi Borskoj. Hvala lijepa. Prošli tjedan je donesena odluka da se eutanazija može izvršiti nad osobom koja je dobrog zdravlja, pozivajući se na članak 8, pravo na eutanaziju se primjenjuje na sve i to potvrđuje pravnu situaciju u većini zemalja članica Europske unije. Ne možemo poremetiti prirodnu hierarhiju prava eh, što bismo činili ako bismo poduzeli ovaj korak. Europski standardi se moraju primjenjivati, ne možemo zanemariti želje obitelji zainteresirane osobe. Ako su osobe dobroga zdravlja, ali ne žele nastaviti živjeti, onda to pokazuje možda da stvari ne stoje baš jako dobro. Zahvaljujem predsjedateljici. Ja bih volio reći koliko su štetni zahtjevi trojke bili i zahtjevi komisije predvođeni gospodinom Barozom zapravo koštaju kako zdravlja, tako i mutka milijune europljanina. Ljudi dobivaju štenju, a žele rad, žele lijekove ili neki ljudi skiduju e, skidaju svoje prostetske udove zbog toga što nema dovoljno novaca da ih plate. Ljudi ne mogu plaćati svoje režije, ljudi ne mogu ih se proglasuje kriminalcima i to zbog politike Europske unije. Trebali bismo prestati uzrokovati patnju svojim politikama i odvraćati ljude od Europe dok je zapravo cijela krivica desnice koja je na snazi. Pokušamo financirati za zdravstveni sustav, zapošljavanje i pokrenuti Europsku uniju i vratiti ju ponovno na noge jer trenutno nije u takvom stanju. Gospođa Harkin. U sred najgore gospodarske krize u Irskoj ikada imamo samo naš izvoz i našu poljoprivredu. A trenutno poljoprivredni sektor je pogodila nestašica zbog ekstremnih klimatskih uvjeta koje su započele drugoj polovini 2012. i nastavili se u 2013. godini. Velike dijelovi zemlje, osobito regije koje ja predstavljam, imali su loše vrijeme, e, mnogo oborina, slabe urode, to znači da nema trave, da nema prvog sjena i kriza se nastavlja i lako bi moglo biti da će se nastaviti i sljedeće godine. Pokuša se, pokušava se uvesti krmivo iz Francuske, Velike Britanije, ali troškovi rastu i za uvoz, uvozno krmivo i jednostavno poljoprivrednici i njihova stoka su suočnica sa propašću. Procjenjuje se da će ova kriza otprilike jednu milijardu koštati europske poljoprivrednike i pozivam na, na irsku vladu da se pozove na Europski fond za solidarnost kako bi pokušali spasiti ovaj sektor. Zahvaljujem gospođe Hvala predsjedateljici strategija u mom gradu u Genovi, u Luci, gdje je devet ljudi poginulo uh za svojim uredima u jednom okruženju koje se trebalo pobrinuti da budu sigurni, je bilo nešto što se nije trebalo dogoditi i već godinama je dolazilo do tijelog niza problema i Luka se trebala nositi sa sve većim i većim brodovima i jednostavno su, nije bilo dovoljno manarskog prostora i nisu obavili sve tehničke provjere koje su bile nužne kako bi se s time moglo nositi, a ljudi koji su to trebali učiniti jednostavno nisu odradili svoj posao. Dakle, tko god je bio postao lučki kapetan u nekoj velikoj europskoj luci, trebao bi znati što radi, ne bi se trebalo raditi o političkoj poziciji osobi koja je imenovana bez ikakve nikakvih ikakve pozadine i bez toga da poznaje posao za koje je imenovana. Trenutno se provodi istraga i provode talijanske vlasti, a mi bismo trebali činiti isto. Hvala vam. Sljedeći sastanak Bilderburgske skupine treba se održati u Velikoj Britaniji. E, lokacija će biti Grove Hotel Watford a termin od 6. do 9. lipnja. Ovi godišnji sastanci su zapravo samiti najbogatijih, najuticajnijih osoba u svijetu politike, financija i biznisa. Najveća misterija koja ih okružuje zbog čega sve glavne novine i programi su odlučili ne izvješćivati o tome još od 54. godine. Međutim, u doba interneta to se više ne može kriti i pisao sam svim glavnim postajama i novinama, pitajući ih u Velikoj Britaniji, dakle, pitajući ih zbog čega ne obavještavaju, ne izvještavaju o tome. Također sam u Hartford posla upit i pitao ih e, na osnovi čega se tamo nudi policijska zaštita i tko plaća račun za to. Dakle, radim se napred, svim odgovorima na moja pitanja. Hvala vam, riječ ima gospodin Majer. hvala, predsjedateljice. Pravo na stambeno zbrinjavanje u EU trebalo bi upravo biti pravo, a ne nešto da se može povući. No danas imamo ljude koje se deložira i to usprkos činjenici da je Europska unija presudila da zakon o e, stambenom kreditu je Španjolskoj ide protivno postojećim zakonima. Dakle, Europski sud je trebao nešto poduzeti i u Andaluziji vlada je već neko vrijeme pokušava e, osmisliti zakon koji će zajamčiti e, pravo na kuću, dom svim osobama kako ne bi bili prisiljeni e, prositi zbog toga što su deložirani. Nadam se da, da je komisija dorasla ovom zadatku, no E, zaglušujuća tišina e, zbog ovog zakona o bankovnim kreditima je nešto što neće dopustiti da ovaj zakon prođe bez postavljanja dodatnih pitanja. Hvala gospodin Brons. Hvala vam. Izrazi proeuropski i antieuropski često se koriste e, kao skraćenice za pro Europska unija i anti-Europska unija. Ja osobno izraz anti smatram da se opisuje one ljude koji su protiv članstvu ili postojanja Europske unije. Dakle, Europa je mnogo starija i veća od Europske unije. Ona je kulturološka, vjerska i jedna jedan entitet koji znači mnogo više od Europske unije. Dakle, ide dalje od toga da da je anti antieuropska nego je zapravo Europska unija ona koja je protiv Europe jer pokušava uh, uništiti sve uh, raznolikosti unutar Europe. Imigranti koji dođu u Europu ne postanu novi europljani koji pokušavaju nadomjestiti nerođene bebe, već jednostavno unose neke dijelove trećeg svijeta u Europu. Taj globalizirani kapitalizam i vezane političke ideologije zapravo potiču imigraciju jer ljudska bića smatraju jednostavno proizvodnim faktorima. Hvala. Hvala gospodine Brons, gospodin Nikolašik. Zahvaljujem predsjedateljici. Pozdravio bih inicijativu komisije da pokrene javnu raspravu o klimatskoj promjenama u istočnoj i južnoj Europi. To je vrijedna inicijativa koja će donijeti dobre nove informacije o načinima borbe protiv tog fenomena. Rumunjska zemlja koju ja e, predstavljam nije uključena u ovu javnu raspravu, iako je izložena posljedicama klimatskih promjena. E, prolazimo ekstremne meteorološke fenomene koji su sve češći i preko 400.000 hektara na jugu Rumunjske e, u opasnosti su od dezertifikacije. Nadamo se da će rezultati ove rasprave biti plodni a možda će i cijela Europska unija od njih imati koristi. Hvala vam, sljedeći govornik. Zahvaljujem predsjedateljici. Način na koji se stvari razvijaju tijekom proteklih godina pokazuje da postoje jazovi u rumunjskom ustavu, ali i dobre provizije koje se do različite načine interpretiraju. Dakle, to pokazuje da postoji potreba za ustavom koji bi bolje uredio odnose između pojedinih institucija revizija Ustava ne može i ne smije biti revizija koja se temelji na manjini. Zbog toga se zatražilo da Komisija Venecije, kao i u reviziji 2003. da ponudi svoje stajalište i svoju analizu teksta koji će predložiti Ustavni odbor. Međunarodni neprikosnovene institucije podbrinut će se da svi elementi koji će biti revidirani odgovaraju europskim standardima. A činjenica da revizija Ustava nije zlostavljanje većine od strane manjine zapravo predlazi iz toga što mi govorimo o jednom ustavu za budućnost, a ne za prošlost niti za danas. Hvala, zastupnica Jana Kudakis. David Briggs, sitni činovnik, rođen je u mojoj uzbrnoj jedinici Londonu. Umro je kada je broj šef, brod Sheffield 82. potopila argentinska mornarica. David je imao 26 godina i dobio je odlikovanje za hrabrost i posvećenost u pokušaju spašavanja svog broda. 255 britanskih e, vojnika su poginuti, poginuli i Usprkos tome uspjeli su zauzeti Falklandsko otočje. Štete što nijedan član ovog doma ne prihvaća ono što je čak i Europska unija klasificirala kao e, britanski prekomorski teritorij. I šteta što jedan član ignorira želju otočana Falklanda koji su velikom većinom se izjasnili za održavanje svojih veza s Europskom, Velikom Britanijom. Sada ga tražim da se ispriča ne samo otečanima i ovom domu, već i 255 obitelji koje su izgubili svoje bliske bilo koji zastupnik koji vrijeđa uspomenu naše pale sa e, takvim komentarima kojima nema mjesta ne može predstavljati svoj parlament u inozemstvu. Podsjećam njega i druge zastupnike da su je Falkonsko otočje britansko. Zahvaljujem zastupnica Susa. Zahvaljujem predsjedateljici. Predsjednik Barroso rekao da je štednja dosegla svoje granice i iako su proračunske politike korektne, nisu održive niti gospodarske niti socijalno. No on si je sam skočio usta rekavši da je štednja nešto što je nezabilazno. Dakle, ne dovodi se uopće u pitanje da je došlo do velike socijalne tragedije i jednog recesivnog ciklusa zbog mjera štednja, a Portugalski ustavni sud razmatra proračun koji je nametnula trojka. Komisiju ne zanima trud vlade da promijeni situaciju, samo ih zanima još više štednje. Portugalci su to shvatili u nedavnoj anketi, 82% Portugalaca e, bilo zainteresirano za ponovno pregovaranje ili jednostavno odbijanje zahtjeva trojke možete reći da što se tiče glasova da to nije nešto, je to nešto što nije valjano, no ne bi trebali imati mogućnost reakcije na svoje stavove. Hvala gospodin Banki. Hvala vam. 2013. 26. listopada, to je posljednji dan za transponiranje direktive o pravima pacijenata i taj će dan biti zapravo početak jednog razdoblja gdje će svaki građanin moći odlučiti u kojoj zemlji želi potražiti medicinsku pomoć unutar Europske unije. Iz tog razloga važno je da toplice diljem Europe eh, se cijenju prema istom sustavu klasifikacije. Takvi tretmani nema nijakvih nuspojava i mm, jeftini su od modernih ljekova. Dakle, moramo imati sustav koji će se ocjenjivati kvaliteta vode u tim kupeljima, toplicama, spavovima, kao i medicinski tretman koji bi tada pacijenti mogli sami izabrati. Hvala vam, zastupnice Sabu. Puno hvala. 2010. godine bila sam jedna od eh, autorica rezolucije koja traži na zabranu cijanida u rudarenju. Europski parlament je to usvojio i ja sam e, inzistirala u drugim pismima i deklaracijama o toj temi u smjeru komisije, a oni su odgovorili da ne žele nastaviti baviti se tim pitanjem. Svejedno, eh, to stvara mnogo brige rumunjskim građanima. E, trenutno se revidira naša legislativa, osobito kada se radi o takvim opasnim tvarima. Voljela bih e, ovaj ovu molbu uputiti Europskoj komisiji zbog toga što postoje veliki rizici uključeni u korištenje cijanida u rudarenju i zamolila bih komisiju da razmotri zabranu ovih tvari u trenutnoj reformi. Hvala. do tragične katastrofe lotničej. Predsjedniče, dame i gospodo, već Dakle, prošlo već tri godine od pada aviona e, u koje, prilikom kojeg je poginuo poljski predsjednik uz brojne druge e, poljske m, mm, predstavnike mm, vojne, političke i intelektualne elite. E, istraga traje, crna kutija je još uvijek u e, Rusiji i nije vraćena Poljskoj. Istraga je vrlo spora i pretpostavlja se da Rusi namjerno usporavaju e, postupak. No u interesu je opće javnosti te Evropske unije, ali i Evropske unije da se ta situacija pojasni. Hvala vam. Sljedeći govornik. Od, da vidim gdje sam. Gospodin Tusas. an, politike koje su protiv radnika Europske unije dakle žele ukloniti sve kolektivne ugovore a masovna nezaposlenost i siromaštvo koji su izazvani vode ka sve većim tragedijama i nasilju. To dovodi do rasizma, ksenofobije te pomaže e, fašističkim, te pomaže nastajanju fašističkih i ostalih e, desničarskih, ekstremno desničarskih stranaka te pokreta. Sve veći broj štrajkova, zaposlenici metrosta, podzemne željeznice te nastav, od zaposlenika podzemne željeznice do nastavnika. I većina štrajkova je proglašena nezakonitim od strane e, sudova. i vidite na koji način se pokušavaju uništiti, uništiti ljudi koji se bore za svoja prava. Isto se događa u Portugalu, ljudi dobivaju ogromne kazne, šalju se u zatvor 22. Eh, svibnja. Doći će do suđenja mm, osobama iz sindikalnih pokreta te komunističkih stranaka te vidjeti kako će to suđenje završiti. Gospodin Tun. Ovo je pokušaj da ostvarimo istinu. Težak je, ali istovremeno vrlo, uh, teško je, ali istovremeno vrlo važno da saznamo istinu. Ovdje ne govorimo samo o diktaturi. Prisjećanje diktature znači da se sjećamo što se dogodilo i svi to moramo imati uh, na umu dakle sloboda medija, zaštita prognanika te e, političkih e, zatvorenika. Ovdje u Europskom parlamentu smo pokrenuli inicijativu kako bismo e, osnovali memorial za sve dobitnike Nobelove nagrade i molim za, htio bih vas sve zamoliti da podržite tu ideju. skupljat ćemo potpise i želimo skupiti što više potpisa zato što je ovaj memorial vrlo bitan za sve jer želimo e, vidjeti slobodu kao odgovornost. Želimo demokraciju, slobodu i ne smijemo zaboraviti našu odgovornost prema našim građanima. Hvala vam, mm, gospođo predsjedavajuća. Ljuti me način na koji E, nacionalna i regionalna vlada u Aragonu e, sre, režu troškove za u prosvjeti i u kulturi i to sve više utječe na učenje jezika e, na jezike poput aragonskog i katalanskog koje govore na tisuće i tisuće ljudi i ti su jezici sad u sve gorem položaju um, zakon o jezicima štiti jezike manjina, a novi zakoni koji su trenutačno dakle, usvojeni nisu utemeljeni na znanstvenim saznanjima. To izaziva veliki bijes u mojoj regiji i možemo reći da e, se taj dakle, osjećaj razočaranja širi cijelom Španjolskom. Pozivam parlament da osudi ovako nešto ko što već učinila grupa za manjinske e, jezike. Slušajte razumne riječi zastupnika Europskog parlamenta i umjesto da se e, promoviraju jezici koji se govore u e, Aragonu, promiče se nešto što nitko ne govori. Hvala vam gospodine Angorak. kad vidimo mm, da problemi e, naših radnika i dalje rastu i svaki dan svjedočimo e, i sve većem bogatstvu Europske unije i iskorištavanju. E, dakle, mnogo je onih koji se žele riješiti kolektivnog ugovora, kolektivnih ugovora i mirovine su sljedeći cilj. Moramo osigurati da im se ne dozvoli da se e, da ugroze sustave socijalne sigurnosti isto tako ne smijemo dozvoliti osnovanje e, dakle monopola u sferi mirovinskih fondova moramo osigurati e, da ljudi imaju veću mirovinu od 300 eura što je trenutačno slučaj ljudi nemaju novaca za plaćanje liječenja to je jasan napad na radničku klasu, na dakle, obične ljude i moja stranka se, je strašno protiv takvog sustava. Moramo imati besplatno univerzalno školovanje i zdravstveni sustav ako želimo dakle, dakle da naše mirovine budu dostojanstvene. Hvala vam gospodine Mangorakis. Hvala vam. Višejezičnost je jedno od naših najvećih blaga. Naše unije, odraz naše kulture i jezične raznolikosti. I to moramo poticati i u europskim institucijama. E, moramo štedjeti, ali istovremeno moramo biti i odgovorni. U parlamentu imamo uvijek ljude koji nastoje ukloniti određene jezike i potiču upotrebu samo tri glavna jezika i u odboru regija je pokrenuta inicijativa dakle da se ukloni prijevod to je vrlo loša ideja danas Europska unija ima 27 zemalja članica uskoro i 28 e, govori se 23 ili uskoro 24 službena jezika i mislim da svi jezici moraju biti e, ravnomjerni. Slažem se da je potrebno uvesti mjere štednje, no to mora biti učinjeno e, dakle, ne na uštrb demokracije. E, dobrodošla u, želim vam dobrodošlicu u Europski parlament. Velika je čast za mene biti danas ovdje kao e, članica, kao zastupnica Europskog parlamenta. Isto tako, iznimna je čast da sam prva žena na Malti koja je odabrana e, za ovu vrlo važnu dužnost. I to pogotovo u ovim teškim vremenima za e, Europu. Parlament mora poslati jasnu poruku europskim građanima da smo ovdje zbog njih i da će se parlament boriti za njihova prava te osigurati da ova teška vremena završe što je prije moguće. E, radim u odboru Ekon i doista se trudim e, dakle u svojim namjerama da se Europa što prije oporavi. No kako bismo to uspjeli moramo osigurati i ne smijemo uništiti naše gospodarstvo s pretjeranim mjerama štednje. Radije bismo se trebali koncentrirati na održiv gospodarski razvoj velika me privilegija što mogu na ovaj način služiti malteškim građanima. Stoga obećajem da ću mm, braniti interese malteških i europskih građana, kao što se i očekuje od ove e, dužnosti. Hvala vam, gospođo Mici. Eto, dali smo malo više vremena, zato što vam je ovo bio prvi put. Gospođa Mipler. Gospođo predsjedavajuća, htjela bih govoriti o zabrani um, mehr offen auf dem Tisch stehen. Ein entsprechendes Verbot der EU-Kommission soll Dakle, m, mm, zabrani korištenja povratne ambalaže za maslinovo ulje. E, dakle, tako se nešto predlože e, dakle, od 2014. Maslinovo ulje. se mora prodavati u, dakle, u ambalaži koja nije otvorena i koja se ne može ponovno iskoristiti. Mm, isto tako spomenuli smo i uh, odsad. I vrlo često očekujemo e, dakle, da tako nešto imamo na raspolaganju besplatno. No, nadam se da se ovakve prakse neće proširiti i na druge proizvode no doista imamo puno veće probleme od toga da imamo dostupno maslinovo ulje u dakle povratnim e, spremnicima. Nemojmo se toliko baviti e, tolikom administracijom. Gdje smo? Gospođa Smelkova. Hvala vam. U sljedećoj godini, kada ćemo imati europske izbore, neki od nas će se ponovno kandidirati i neke su teme vrlo teške, neke su odgovori, e, neke odgovore vrlo teško dati, na primjer u kojem smjeru ide Evropska unija. 9. svibnja na Tan Europe susreli smo, razgovarali smo s ljudima na ulici i stekli smo dojam e, da zapravo stekli smo dojam da ti ljudi misle da je Europska unija prijatelj samo u dobrim e, trenucima, a da nam neće pomoći u teškim trenucima financijske i gospodarske krize. Mi želimo pomoći mladim ljudima da nađu radno mjesto. Moramo brzo donijeti odluke i ne smijemo zaboraviti mlade kada budemo planirali proračun za sljedeću godinu. Tu najviše mislim na program poput Erasmusa. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prije godinu dana kada smo razgovarali o paketu šest mjera, povjerili smo komisiji zadatak da provede i ostvari makroekonomsku ravnotežu. Zato smo razradili određene makroekonomske kriterije koji su se države članice trebale pridržavati. S obzirom na sadašnju situaciju u Sloveniji želim poručiti komisiji da pri analizi takvih neravnoteža u makroekonomiji treba se držati pokazatelja. Dosta nam je špekuliranja od strane drugih aktera. Želimo vidjeti analize koje nisu utemeljene na špekulacijama, nego na konkretnim pokazateljima koje smo svi dogovorili. Hvala, a sada gospodin Gutierrez. Hvala. Nema ga. Redu gospodin Tabajli. Hvala, gospođo predsjedavača. Imamo različite stope PDV-a za osnovne živežne namirnice u Mađarskoj. Recimo stopa PDV-a za osnovne namirnice iznosi 27%, najviša je u Europi, a u Austriji ona iznosi samo 10%, u Poljskoj 5%. Mađarski socijalisti, sljedeći poljski primjer, predlažu da se smanji stopa PDV-a na hranu u Mađarskoj na 5%. Visoka stopa PDV-a na hranu potiče rast crnog tržišta, sive ekonomije i također spriječava razvoj mađarske poljoprivrede. Vlada gospodina Orbana bi mogla stati na stranu najsiromašnijih e, time što će smanjiti njihovo porezno opterećenje. Imamo četiri milijuna ljudi kojima treba pomoć. U redu time zaključujemo postupak jednominutnih govora. U odsutnosti izvjestitelja obavezna sam pričekati da dođe. Evo, dolazi gospođa Kornelisen, evo, upravo na vrijeme. Dakle, Nastavljamo sa izvješćem o ženskim pravima u zemljama Balkana koje su kandidati za pristupanje Europskoj uniji. Evo, da ćemo vam vrijeme da sjednete, da se smjestite i predajem vam riječ. U redu, hvala. Govorit ću na engleskom. Upravo sam se vratila sa glasovanja